Uvaženi zastupnici, dragi kolege, nastavljamo sa eh, dnevnim redom. Imamo usmeno pitanje. Razvoj satelitske tehnologije u cilju uspostave sustava za globalno praćenje letova. Dakle, to je predmet sljedeće rasprave i prvo ću dati riječ gospodinu rameru koji je autor usmenog pitanja. Hvala vam lijepo gospođo predsjedavajuća, gospođo predsjednice, dame i gospodo. U ime odbora za promet bih htio postaviti pitanje vezano uz